Dobro jutro svima, dragi kolege. Dobrodošli na prvi sastanak odbora u 2018. godini. Nadam se da ste proveli ugodne božićne praznike i da možemo nastaviti sa dobrom suradnjom i u ovom odboru idućih 12 mjeseci. Prelazimo na točku B1, usvajanje dnevnog reda. Nema nikakvih komentara pa možemo usvojiti dnevni red. Nemam nikakvih priopćenja kao predsjednik odbora. Tako da možemo već preći na točku broj 3, odobrenje zapisnika sa sjednica od 2. E, listopada, 9. i 10. listopada, 19. listopada, 23. listopada i 6. studenoga. Ako ne zaprijemo nikakve komentare do kraja ovog sastanka, onda će se smatrati da su ti zapisnici odobreni. Onda zatim već prelazimo na glasanje. Prepostavljam da će nam za to trebati barem sat vremena za sva glasanja koja moramo obaviti. Možemo krenuti sa prvim glasanjem. Dodatna makrofinancijska pomoć Gruziji. Naš kolega Andres Mamikins je ovdje izvjestitelj. Želite li nešto reći, Andres? Htio bih zahvaliti svim izvjestiteljima u Sjeni na vrlo dobroj suradnji, te se nadam da ćemo ostvariti pozitivan rezultat. Hvala vam, gospodine predsjedniče. Hvala vam. Nitko nema drugih komentara. Onda možemo odmah prijeći na glasanje. Dakle, ovaj popis da. Imamo skupno glasanje odmah na početku. Dakle, skupno glasanje tko je za, tko je protiv, suzdržani. To znači da Dakle, to nismo usvojili. Dakle, sada prelazimo na usmeni amandman broj 1. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Usvaja se. 38. amandman. Tko je za?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 protiv, suzdržani. Provjerit ćemo 62. amandman, otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 13. amandman. Tko je za? Protiv suzdržani. Odbija se. 15 za. Protiv suzdržani. Odbija se. 18 za protiv, suzdržani, odbija se. 19 za, protiv, suzdržani, odbija se. 22 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis e, drugi, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 29 za, protiv, suzdržani, odbija se. 30 za, protiv, suzdržani, odbija se. 36 za, protiv, suzdržani, odbija se. Prelazimo na završno glasanje. Završno glasanje. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se 48 naspram 3 glasa. Onda prelazimo na točku broj 5, sljedeći VFO, priprema stajališta parlamenta o VFO-u nakon 2020. godine. Izvjestitelj je naš kolega, gospodin Panceri. Želite li nešto reći, gospodine Panceri? Ne. Onda možemo odmah eh, prijeći na glasanje. Krenut ćemo sa kompromisom broj 1. Tko je za? Protiv? Sudržani? Usvaja se. Deseti amandman tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis drugi tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 24. amandman, glasovanje po dijelovima. Dio 1c, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Drugi dio, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis treći tko je za, protiv suzdržani usvaja se. 27 za, protiv suzdržani odbija se. 28 za, protiv suzdržani odbija se. Kompromis četvrti tko je za, protiv suzdržani usvaja se. Usmeni amandman broj 1. Tu imamo poimenično glasanje u redu. Otvaram glasanje. Još nedostaje dva glasa, jedan glas, u redu, Zatvorim glasanje. Odbija se 41 naspram 3. Nismo to usvojili, onda prelazimo na usmeni amandman broj 2. Također poimenično glasanje. Zašto? Glasanje je zatvoreno. Odbija se. Usmijenjamo na broj 3, pojmenično glasanje. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Sada prelazimo na kompromis broj 5. Tko je za? Protiv suzdržani. Usvaja se. Kompromis broj šest koji je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Kompromis broj 7. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Kompromis 8. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Kompromis broj 9. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Kompromis 10. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Kompromis 11. za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo to. Kompromis broj 11. Otvaram glasanje. Odbija se s jednim glasom razlike. Dakle, kompromis 11. nije usvojen. Onda prelazimo 47. amandman. Tko je za? Protiv suzdržani? Usvaja se. Provjera. 47. amandman. Otvaram glasanje. A ne, to se ne razmatra. U redu. 47. amandman se ne razmatra zato što smo svojili kompromis e, broj 6. Onda prelazimo na što? 51. U redu, 51. amandman. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Molim. So, that was rejected. Dakle, to se odbija. I onda imamo 63. amandman. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Provjerit ćemo 63. amandman. Molim. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Onda prelazimo na elektroničko glasanje, na završno glasanje, otvaram glasanje. Glasanje je zatvoreno. Usvaja se. Onda prelazimo na točku broj 6. So the result is 39-9-8. Uh, the result was 39-4-9-8. Dakle, 39 za, 4 protiv, 8 suzdržanih. To je bio konačni rezultat. So we come to item number 6, the 2016 district. Šesta točka, različnica za 2016. godinu, opći proračun Europske unije, Europska služba za vanjsko djelovanje, tu izvijeste gospodin Preda. Mislim da on nije prisutan. Želi se niko drugi javiti za riječ? Ne. Onda možemo odmah krenuti na glasanje. Amendment number one in favor. Amandman broj jedan za, protiv suzdržani. Provjerit ćemo. Provjerit ćemo prvi amandman. Otvaram glasanje.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 protiv, suzdržani, usvaja se. Osam za, protiv, suzdržani, odbija se. Devet, Tu imamo glasovanje po dijelovima, a to se ne razmatra zato što smo usvojili... Ne, nismo usvojili osmi amandman. Dakle, prvi dio devetog amandmana tko je za, protiv, suzdržani odbija se. Drugi dio tko je za, protiv, suzdržani usvaja se. smo usvojili deveti amandman? Da, onda prelazimo na 11. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 12. za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 13. za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 14. Glasovanje po dijelovima. Prvi dio. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Drugi dio. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 15. amandman za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 16. amandman za, protiv, suzdržani, usvaja se. 17 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 18 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 19 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 20 za, protiv, suzdržani, odbija se. Prelazimo na elektroničko glasanje o nacrtu mišljenja u izmjenom obliku. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. 49 za, 6 protiv. Onda prelazimo na sedmu točku za 2016. godinu različnica e, opći proračun Europske unije, komisija, tu je opet e, izvesti gospodin Preda, no vidim da bi se gospodin Panceri htio javiti za riječ izvolite. Htio sam e, samo predložiti usmeni amandman na amandman broj 17 gospodina Solea. Ne znam trebam li ga sada iznijeti ili čekati da dođemo do 17. amandmana, ali htio sam predložiti brisanje jednog dijela tog amandmana u obliku usmenog amandmana. Zašto to ne bismo napravili kada dođemo do 17. amandmana u redu? ima kakvih drugih komentara, onda možemo krenuti s glasovanjem. Prvi amandman tko je za? Protiv suzdržani odbija se Dva za, protiv suzdržani odbija se Tri za, protiv suzdržani. Provjerit ćemo treći amandman. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Četvrti amandman za, protiv suzdržani odbija se. Pet za, protiv suzdržani odbija se. Šest za, protiv suzdržani usvaja se. Sedam, sa uspjenim amandmanom broj 1 za, protiv suzdržani usvaja se. Kompromis broj 1 za, protiv suzdržani usvaja se. 12. amandman za, protiv, suzdržani, usvaja se. 13 za, protiv suzdržani odbija se. 14 za, protiv suzdržani odbija se. Kompromis broj 2 za, protiv suzdržani usvaja se. Onda prelazimo na 16. amandman, tko je za, protiv suzdržani usvaja se. Sada 17. amandman, gospodine Panceri. E, Volevo Htio sam izbrisati drugi dio ovog amandmana od izražava zabrinuto zbog porasta sve do izraelskih vlasti. Izbrisati dio očekujemo od komisije da odbije ekvivalentan iznos sve do Izrael. chiaro? Je li jasno? Dakle, to je zahtjev gospodina Pancerija. Tko je protiv? Mislim da je četvoro kolega potrebno, vidim da ih imamo toliko. Onda se to odbija, gospodine Panceri. Vaš zahtjev je odbijen. Onda glasamo dakle o 17. amandmanu u ovom obliku. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Odbija se. Kompromis broj 3. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 21. amandman. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Onda prelazimo na elektroničko glasanje o nacrtu mišljenja u izmjenom obliku. Otvaram glasanje. Otvaram glasanje. Usvaja se 50 naspram 3. Onda prelazimo na osmu točku, provedba zajedničkog radnog dokumenta, roda jednakost jačanje položaja žena, vanjskim odnosima Europske unije u razdoblju 2016-2020. godine. Izvjestiteljica je gospođa Beatriz Becera Pasterekea. Je li ona ovdje? Nije. Želi se netko javiti za riječ? Gospođo Basaracea, želite li nešto reći? Da, hvala vam gospodine predsjedniče. Samo želim zahvaliti svim izvestima u Sijeni za ovo izvješće. Bilo mi je doista veliko zadovoljstvo raditi sa svima njima. Te nam je važno da ostvarimo dobar rezultat za taj zajednički cilj, a to je da preobrazimo e, živote žena i djevojčica. Hvala, želi netko drugi još nešto reći? Ne. Onda možemo odmah e, prijeći na glasanje.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 Amandman 49 za, protiv, suzdržani. Provjerit ćemo. 49. amandman, otvoram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se. 56 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 57 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 59 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 61 za, u dva dijela, za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo drugi dio. Otvaram glasovanje. Closed.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 protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 1 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Prelazimo sada na konačno glasovanje o nacrtu mišljenja o cijelosti s izmjenama i dopunama. Otvoram glasovanje. Zatvaram. Usvaja se 53 glasa za, 5 protiv. Prelazimo na točku broj 9 dnevnog reda, uspostava Europskog programa industrijskog razvoja u području obrane radi potpore konkurentnosti i inovacijskoj sposobnosti obrambene industrije Europske unije. Čujem da je bilo nekih rasprava, tako da bih dao riječ na početku gospodinu Jureku. Htio sam reći da ću glasovati protiv e, ovog posljednjeg izvješća. Ili ovog prije. Posljednje izvješće. Na francuskom e, ću ponoviti, dakle, odvojeno ću glasovati od ostalih, to je samo formalna najava. Možemo li se sada vratiti na točku broj 9? Izvjestitelj je gospodin Pašku. Želi li netko uzeti riječ? Gospodin Castaldo. Hvala. Gospodine predsjedniče, htio sam e, upozoriti na sljedeće. Kada je riječ o izvješću gospodina Paškua, zaprimili smo više zahtjeva drugih klubova za odgađanjima glasovanja. Ne znam e, je li postignut sporazum o važnoj točki iz e, razmjene dopisa. Čini se da je izvjestitelj za to da se to odgodi do večeras ili za kasnije. Čini se da mnogi klubovi nemaju niti spreman glasački popis, zato jer je došlo do ovog sporazuma o toj važnoj točki. Tako da bih zamolio da se to odgodi za danas kasnije, a možda čak i do prvog veljače. Ali u svakom slučaju bilo bi poželjno da se to odgodi do kasnije danas. Okay, thank you, Mr. Hvala gospodine Castaldo. Želi li tko još nešto dodati? Gospođa Valero. Htjela sam se složiti sa onime što je rekao gospodin Casaldo. Nismo imali dovoljno vremena za razmatranje amandmana, tako da molimo da se odgodi glasovanje, ako je moguće, do prvog veljača, a ako ne, barem za danas poslije podne. Hvala, gospođo Valero. Gospodin Radoš, izvolite. Podupirem eh, prijedlog gospodina U redu. Gospodin Pa, zaslušajte, mi smo bili spremni glasati danas ujutro. Razumijem prigovore kolega koji bi to htjeli odgoditi za nekoliko sati, ali nema mnogo amandmana koji su problemi. Dakle, mislim da bi se kolege mogli dosta brzo složiti. U svakom slučaju glasanje prvog veljače nije prihvatljivo. I stoga mi tražimo da se ovo glasanje drži što prije moguće danas, čim se slože klubovi zastupnika. Pa- U redu, gospodin Pašku. Slažem se. Naporno smo radili kako bismo e, ispoštovali sve rokove, jer koliko sam shvatio i ova inicijativa je tome ovisila. Ako to odgodimo malo do danas poslije podne, to neće nauditi našem kalendaru, tako da će ITRE imati svoje mišljenje na vrijeme i mi ćemo moći to razmotriti. Dakle, nemam problema to prihvatiti. Jedina poteškoća bi bila ta da se to odgodi na kasnije poslijepodne. Dakle, trebamo vidjeti hoćemo li to odgoditi na kasnije poslijepodne ili na ranije poslijepodne, jer možda neke kolege nisu to predvidjeli i planiraju otputovati. U 15 sati možemo, ako je u redu. Kolega, imam prijedlog. Danas poslije imamo izvješće o našoj misiji u Niger u 14.30, tako da bih predložio da glasujemo u 14.30 i onda čujemo izvješće o Nigeru nakon toga. Mislim da je to najbolje moguće rješenje. Je li to u redu ostalim klubovima? U redu, točka broj 9, odlažemo glasanje do 14.30 danas poste podne. U redu. Završili smo sa većinom glasovanja danas. Je li gospodin Nart ovdje? Gracias, señor presidente. No, moment. Samo čas molim kolege za malo tišine. Molim vas da napustite prostoriju ako vas ne zanima sljedeća točka na dnevnom redu. Now, item number 10. Točka broj 10. preporuka vijeću Komisije je svede o prekidanju izvora prihoda za džihadiste, suzbijanje financiranja terorizma. Naš izvjestitelj je Javier Nart. Kažu mi da je sastanak izvjestitelja u Sjeni bio produktivan i da je već postignut sporazum o kompromisnim amandmanima. Gospodine Nart, izvolite. Hvala vam. Radi se o iznimno važnom e, dokumentu, zato što govori o trenutačnoj i sigurnoj prijetnji financiranja terorizma. Dakle, makrofinanciranje kao što je, dovelo, što je dovelo do napada na blizance, a sada imamo mikrofinanciranje koje može prouzročiti stravične tragedije, poput tragedije u Nici ili tragedije u Barceloni. Ti su napadi obavljeni vrlo skromnim financijskim sredstvima. Dakle, ne radi se o velikim novčanim transferima, putem banaka, to je zanemarivo u odnosu na stvarni problem koji je danas pred nama u odnosu na pitanje džihadizma. Dakle, istražili smo koji su oblici i na koji način možemo kontrolirati i pratiti mikrofinanciranje e, terorizma. Naravno, uzimajući u obzir određeni uravnoteženi pristup kako bismo s jedne strane zaštitili temeljna prava, a s druge strane i eliminirali, odnosno dokinuli ono što ova preporuka koja kasnije treba postati norma mora značiti e, kao impuls kao e, poticanje sprječavanja islamofobije. Dakle, imajući na umu ovu ravnotežu, moramo ipak pogledati kakva je stvarnost. Dakle, smatramo da je nužno stvoriti platformu na kojoj će obavještajne službe, tajne službe različitih evropskih zemalja imati jedno i jedinstveno zajedničko mjesto putem kojeg će moći razmjenjivati podatke. Isto iz nekoliko razloga. Prvo, izbjeći pod svaku cijenu stvaranje novog centra ili nove organizacije. Zašto? Iz dva razloga. Zato što je to apsolutno nepotrebno i neće biti operativno. O, tajne službe rade temeljem povjerenja i temeljem e, tajnosti. Tako da e, stvaranje neke institucije ili organizacije bi bilo e, teoretski neprovedivo i praktično neizvedivo. Na drugom mjestu, Važno je kontrolirati mikroprijenose sredstava koji kreću tradicionalnim putovima, na primjer iz arapske havale i e, islamskog podrijetla prema Patali, to je sustav koji postoji na Filipinima. To su vam sustavi prijenosa novčanih sredstava koji se odvijaju izvan tokova koje možemo kontrolirati. Svi moramo biti, međutim, jednaki e, pred zakonom, protiv sam diskriminacije bilo kakovih e, manjinskih skupina ali nitko ne može imati veća prava od su građana. Dakle, ako postoji kontrola prijenosa novčanih sredstava, ona mora vrijediti za sve. I druga stvar, plaćanje e, karticama, to treba također e, podvrgnuti određenim sustavima kontrole, kontrole tekućih računa i sl. Danas možemo putem debitnih i kreditnih kartica anonimno transferirati novac e, moramo voditi računa o tome kako kontrolirati takve iznose koji mogu cirkulirati i unutar Europske unije, a i što se događa sa donacijama koja dajemo u kulturne svrhe ili u neke druge svrhe. E, isto tako, trebamo imati na umu da postoje takozvane kriptovalute kao što je Bitcoin. E, tu smo mislili predložiti komisiji realna moguća rješenja koja su apsolutno nužna već danas. 281 e, amandman je zaprimljen, to je iznimno važan podatak, jednako kao što je važan podatak sve ono što smo učinili u našoj skupini, e, komisiji smo e, predložili da se ovo preosjetljivo pitanje krene rješavati. Sve, svi klubovi su svjesni ovog problema i svjesni su potrebe za njegovim rješavanjem. Mi smo doista pragmatično pristupili ovom pitanju i zbog toga se želim zahvaliti ujedno i čestitati svima. Hvala vam. Thank you, dear Mr. Hvala gospodine Nart. Otvaram raspravu u ime pučana gospodin Adaktuson ima riječ. Hvala gospodine predsjedniče. Htio bih na početku pohvaliti izvjestitelja gospodina Narta na konstruktivnim pregovorima i na tome što je uvažio mnoge amandmane koji su nama u Pučanima bili važni. Navest ću neke od prioriteta našeg kluba u ovim pregovorima. U kompromisu broj 11 htjeli smo istaknuti da bi zemlje članice trebale razmotriti suzbijanje izvora financiranja terorizma kao prioritet. Podržavamo prijedlog izvjestitelja za jednu platformu za suzbijanje terorizma na europskoj razini, ali istovremeno želimo navesti sljedeće pojašnjenje, odnosno ta platforma ne znači niti treba značiti osnivanje nove agencije. Kompromis 13 bavi se financijskom eh, radnom skupinom i tu trebamo naglesiti da je ovo tijelo razradilo jednu strategiju za borbu protiv financiranja terorizma. Također smo zadovoljni kompromisnom 13 koji spominje europskog nadzornika za suzbijanje terorizma i smatram e, da bi on trebao izraditi popis subjekata ili pojedinaca koji djeluju u netransparentnim sustavima ili režimima. Europsko vijeće sigurnosti je pozvalo međunarodnu zajednicu na ulaganje većih napora u suzbijanje financiranja terorizma i to je spomenuto u kompromisu 20 koji pozdravljamo. Zatim kompromis 21, tu smo imali različita mišljenja o tome treba li ostaviti izvorni tekst koji spominje džamije većina je bila za brisanje tog dijela teksta, no morat ću se savjetovati sa svojim klubom o tome budući da pučani se jasno zalažu za to da tijela Europske unije nadziru financiranje džamija i islamskih društava, a također za zabranu doznake takvih sredstava kad god postoji osnovana sumnja da bi takva financijska sredstva mogla pridonijeti radikalnom nasilju, ekstremizmu ili čak terorizmu u našim zemljama. Na kraju želim naglasiti važnost usredotočivanja u Europskoj uniji na naše glavne prioritete i prioritetna područja. Trebamo odgovoriti na pitanje je li potrebna uža ili mlabavija europska suradnja o tome. Također, trebamo ojačati europsku suradnju u suzbijanju terorizma koji po svojoj prirodi ne poznaje granice. S druge strane, same zemlje članice mogu donositi odluke samostalno recimo u području socijalnih politika. Također podržavamo europski zajednički pristup izazovima koji doista zahtijevaju nadnacionalnu koordinaciju, suradnju i donošenje odluka. Europska unija usklađenim naporima može prekinuti izvore financiranja terorizma i doznake sredstava koji sada financiraju međunarodni terorizam. Ovo izvješće, gospodine predsjedniče, je uravnoteženo, dobro izrađeno i predstavlja snažan doprinos ovim našim naporima u suzbijanju terorizma i zbog toga ga snažno pozdravljamo i podupiremo. Hvala kolega Daktuson. Prelazimo sada na govornika u ime kluba socijalista i demokrata, Claire Moody. Hvala, ja želim zahvaliti izvjestitelju na našem konstruktivnom radu na ovom izvješću i dobroj suradnji. Dogovorili smo dobre kompromise i uvrstili smo amandmane o radnoj skupini za financijsko djelovanje i kao što je kolega spomenuo, Predloženo je osnivanje nove platforme, ali unutar okvira postojećih struktura. Dakle, trebamo iskoristiti postojeće strukture, ali naravno i priznati da se suočavamo ovdje sa velikim problemom. Također, pozdravljam namjeru izvjestitelja da se na učinkovit način suoči s problemom i pozdravljam i njegovu spremnost na suradnju sa izvjestiteljima u Sjeni i na donošenje rješenja koje će razriješiti ovaj problem, ali bez poticanja daljnje samofobije. Dakle, on je stavio naglasak na rezultate i na rješavanje problema u korijenu, no to naravno ne znači da se moramo poslužiti i islamofobnim diskursom. Zahvaljujući dosadašnjem dobrom e, radu mislim da će konačan rezultat biti konstruktivan i donijeti realistične prijedloge za razmjenu obavještajnih informacija i za suzbijanje izvora financiranja terorizma. Hvala. Hvala. Claire. Želi li se cer javiti za riječ? Ne. Alde? Dobro, gospođa Korava u ime Guja. Hvala. Kao prvo srdečno zahvaljujem gospodinu Nartu. On se jako angažirao te se potrudio predstaviti nam e, sveobuhvatno izvješće koje će biti ravnoteženo. Da, Ovaj, s ovom temom se trebamo baviti u jednom širem kontekstu, to je jasno i ne bismo se smjeli ograničiti samo na eh, onaj odvraćajući učenak na teroriste. Zato što moramo vidjeti eh, koliko sredstva uopće koriste teroristi kako bi se financirali. U stvarnosti smo vidjeli da ovdje ne smijemo biti licemjeni zato što najveći broj ovih terorističkih napada do kojih dolaze eh, se izvršavaju se jako malo novca, a teroristi imaju za to vrlo učinkovite metode, te pokušavaju isto tako izbjeći one dobro funkcionirajuće međunarodne financijske sustave. Imali smo jednu rezoluciju od prije mnogo godina na razini Ujedinih naroda, a sada vidimo da imamo više terorističkih prijetnji i više terorističkih sredstava. Moramo se usredotočiti ovdje u EU na dvije razine. Na političku razinu, dakle moramo znati koje države, koji režimi su već e, direktno ili e, neizravno sudjelovali sa e, različitim terorističkim organizacijama tu postoje primjer to. I mislim da ne bismo trebali biti licemjerni. Trebamo se pokušati boriti protiv terorizma, ali se onda ne bi trebali eh, istovremeno, eh, ne bi trebali istovremeno surađivati sa državama koje upravo potiču terorizam. Što se tiče te druge razine, to je već objasnio i gospodin Nart u svom izlaganju, on je točno rekao što je sve važno, doista moramo pripaziti na ljudska prava, na e, zaštitu osobnih podataka te na zaštitu privatnosti. Ako unija doista želi reagirati e, na financiranje terorizma, onda moramo poduzeti inicijative što se tiče borbe protiv e, ilegalnih struktura u onim regijama u kojima nastaju te teroriške organizacije gdje one bujaju i u tom smislu onda moramo i naravno se pobrinuti da dođe do borbe protiv korupcije. To može odigrati vrlo važnu ulogu, mnogo veću ulogu nego da se koncentriramo samo na međunarodne financijske sustave i na taj odvraćajući efekt e, na teroriste. Važno je isto tako i da zabranimo u potpunosti porezne oaze, jer tu dolazi do e, poreznog bijega, do izbjegavanja poreza i do sličnih e, praksi. Hvala vam. Zahvaljujem. Želi li još netko uzeti riječ? Gospodin Kovin Mike. Izvolite. Zahvaljujem. Na početku želim samo reći da teroristički napadi nisu tako strašni. 60. ih je bilo puno gore. Crvene brigade, crni, rujan. Dakle, imali smo puno veće terorističke ugroze nego danas. Trebamo to imati na umu. I druga stvar, ne mogu razumjeti gospodina Narta koji je govorio o tome da financiranje napada na blizance je bilo mikrofinanciranje, a napad u Nici makrofinanciranje. Možda sam krivo čuo. Radilo se u napadu u Nici o samo jednom čovjeku, pojedincu. Ne znamo s kim je on bio povezan. Dakle, njegov cijeli trošak je bio pola litre benzina. Tako da ne razumijem. E, nadam se da je došlo možda do zabune. E, nitko se više nije javio za riječ. Gospodine Nart, želite li možete odgovoriti? Da, vrlo kratko. Ja sam rekao da smo makro sredstvima imali financiran napad na blizance, a drugi napadi su bili financirani mikrosredstvima, napad u Barceloni, Nici i tako dalje druga... Da, hvala vam na ovom objašnjenju. A što se tiče toga da je e, terorizam e, manji nego što smo imali ranije, drago mi je što u Poljskoj nema terorističkih napada. U Španjolskoj imamo već stotinu mrtvih do danas iz terorističkih napada. I zato zaključujem, moram reći da sam iznimno zadovoljan i sretan e, jer smo se suočili sa iznimno osjetljivom temom i doista konačno smo se zajednički okupili svi različiti klubovi sa različitim ideološkim predznakom djelovali su zajedno u postizanju globalnog e, kompromisa od Pučana do Guea i zbog toga doista zahvaljujem i socijalistima i svim drugim klubovima koji su radili na konstruktivan način jer smo se svi objedinili oko pitanja rješavanja ovog zajedničkog problema. Zato hvala svima još jednom. Thank you, Hvala, gospodine Nart. Predlažem da idemo dalje na sljedeću točku dnevnog reda, točka broj 11. Radi se o preporuci Komisiji vijeću i službi za vanjsko djelovanje o pregovorima oko sveobuhvatnog sporazuma između Europske unije i Azerbajdžana. Nacrt izvješća gospodin Nikolaj Alde sadrži preporuke vijeću, komisiji i službi za vanjsko djelovanje o pregovorima oko spomenutog sporazuma. Praksa je ovog odbora zatražiti da čujemo koja su konačna očekivanja za konačnu verziju kako bismo u parlamentu bez problema omogućili da se naše stajalište uzme u obzir. Želim također podsjetiti da još uvijek nismo primili čitav niz dokumenata koji su važni za ove pregovore, a pravno na njih imamo e, pravo. Vjerujem da će se to u hitnom postupku moći riješiti. Imamo li ovdje predstavnike vijeća? možda nas prate pa e, podsjećam vijeće da smo ih podsjetili više puta na to, a evo podsjetit ću ih opet. Pa sada predlažem da gospodin Nikolaj uzme riječ. Izvolite. Zahvaljujem predsjedatelju. Oprostite gospođa Nikolaj. Poslala sam službeni mail vama i tajništvu i zamolila sam da se prva razmjena mišljenja oko ovog izvješća odgodi. Imam razloga za to. U potpunosti se slažem da vijeće treba jasne preporuke za pregovore. Ovo područje i ovaj dio kojim smo se bavili je vrlo osjetljiv Nažalost, e, pregovori traju i dalje, ali nisu transparentni, nisu jasni, pa ne znam točno što se događa. Imamo e, različite E, runde pregovora, četiri kruga u trgovačkom dijelu, šest političkom, e, u nekim pitanjima e, radi se o vrlo osjetljivim pravima, vladavina prava, ljudska prava i tako dalje. U svibnju naša radna skupina posjetila Azerbajdžan, bili smo u Baku i tamo smo imali mogućnost sastati se sa dužnosnicima na terenu, vidjeti što se događa, a očekujem i da ćemo dobiti dokumente iz vijeća. Općenito govoreći, možemo dati preporuku, ali bih eh, željela da ova preporuka ne bude toliko službena ili formalna, pogotovo zato što nemamo određeni vremenski rok eh, za ovaj sporazum, a čini mi se da postoje još neke poteškoće u pregovorima. Iz tog razloga molim komisiju da promijeni raspored vezano za izlaganje, odnosno prezentaciju ovog izvješća. Zahvaljujem gospođo Nikolaj. Dakle, da promijenimo nekako što predlažemo, što predlažu predstavnici političkih klubova, gospodin Mamikins. Govorit ću latvijski. Dakle, Mislim da možemo podržati ovu preporuku izvjestiteljice. E, vidjeli smo koji su rezultati e, posjete u Baku, vidjeli smo da postoji napredak u Azerbajdžanu, taj se napredak osjeća, tako da vjerujem da ove godine kada Azerbejdžan obilježava svoju stotu obljetnicu postova, postojanja, da je naprosto politički važno um, poduprijeti taj napredak i zato predlažem da pristupimo kao što je gospođa Nikolaj savjetovala. Hvala gospodine Mamikins, gospodin Ščetina, uh, zahvaljujem. Poštovane gospođe i gospodo, na početku želim naglasiti da sam svjestan koliko su važni dobri odnosi između Europske unije i Azerbejdžana. To bi moglo biti od obostrane koristi. Međutim, ne mislim da se sada nalazimo u pravom trenutku za odgađanje ovog izvješća, zato što kršenje ljudskih prava u Azerbejdžanu traje i dalje E, a Evropska unija bi trebala promicati svoje vrijednosti. Tu prije svega mislim na vrijednosti civilnog društva, na zaštitu novinara, čiji se položaj pogoršava u Azerbejdžanu. E, što se tiče izvješća za Gruziju, želim tu spomenuti gospodina, slučaj gospodina Muhtarlea, on je bio treći novinar koji je otet iz Gruzije i osuđen u Azerbeđanu na šest godina zatvora. Dakle, e, doista me brine ovakva situacija i želim da se njegovo ime spomene u izvješću. Hvala, gospodine Štetina. Gospođa Fatiga. Hvala. Podržat ću zahtjev izvjestiteljice iz dva razloga. Prvo, obično želimo biti ljubazni prema izvjestiteljima i oslanjamo se na njihovo mišljenje. Svi se mi bavimo i vanjskim poslovima s posebnim naglaskom na ljudska prava i uvijek imamo svoje vlastito mišljenje. Međutim, u određenom trenutku mislim da trebamo e, izvjestiteljima dati određeno povjerenje. I gospođa Nikolaj je doista iskusna zastupnica, znam i poznajem njen rad i zbog toga joj dajem podršku. Drugi razlog. Azerbejdžan e, je bio u vrlo delikatnoj i osjetljivoj situaciji, a Čuli smo i vrlo pozitivna stajališta azerbejdžanske e, vlade. Radi se o obilježavanju stote obljetnice e, države, te su željeli učiniti ili spremni su učiniti određene korake da se situacija u odnosu na ljudska prava popravi. Tako da smatram da je razumno možda malo pričekati i pogledati eventualne rezultate željela bih vidjeti takve rezultate. A evo, postoji još jedan treći razlog, a to su povijesni razlozi. Mi eh, u Poljskoj također obilježavamo stotu obljetnicu ponovne neovisnosti, a Azerbajdžan je bio iznimno važan na tom putu za nas eh, i eh, zbog toga podupirem ovaj stav izvjestiteljice. Hvala lijepa. Gospođo Fotiga. Sljedeći za Alde, ne, oprostite, tri govornika Kuću, Grigola i Weigl. Tko želi početi? E, imam e, samo jedan argument. Sljedeći sastanak EU Azerbejdžan održat će se u Baku u svibnju ove godine. Mislim da moramo dati priliku predsjedniku gospodinu Sađačkarimu da se vrati E, da e, pričekamo njihovo izvješće i zato doista mislim da bismo to trebali odgoditi kao što je predložila izvjestiteljica gospođa Nikolaj. Hvala. Gospođa Grigula, hvala vam lijepa. Koristim priliku govoriti latvijski. U potpunosti ću poduprijeti gospođu Fortigu. Mislim da bismo trebali pokazati više poštovanja u odnosu na izvjestitelje. Ovo izvješće još nije došlo u onu svoju fazu u kojoj bismo već trebali nešto na brzinu oko njega odlučivati. Nema potrebe za žurbom i zato podupirem izvjestiteljicu i mislim da je odgoda opravdana. Još puno toga se možda može dodati izvješću. U izvješću ne vidimo niti da se spominje ono što smo radili u Europskom parlamentu. Prošle godine smo um, donijeli nekoliko važnih dokumenata. Uvijek gledamo što su radili drugi, a zaboravljamo na vlastiti input, na vlastite rezultate. Tako da bih e, pozvala odbor AFET da jednako postupa sa svim republikama u regiji kao što su Nova Gruzija i tako dalje. Nije dobro da se drugačije postupa sa Azerbejdžanom u odnosu na primjer na Armeniju. Sjećam se da smo o eh, Armeniji razgovarali i da danas razgovaramo o njoj, tretman bi vjerojatno bio drugačiji. Tako da mislim da je odgoda opravdana eh, do trenutka dok se naše izaslanstvo ne vrati iz Bakua. Hvala lijepa, gospodin Ivo Vajgl. Hvala predsjedatelju ne mislim da imamo nekih još dodatnih argumenata koje bismo mogli dati, a u potpori e, izvjestiteljice. Mislim da je važno da u ovom trenutku uzmemo u obzir način na koji smo počeli razgovore o sveobuhvatanom sporazumu između EU-a i Azerbejdžana. Na početku smo imali jako puno problema, puno kontroverzije je bilo u protekle e, godinu, dvije dana. Tako da mislim da je važno e, da se taj sporazum pripremi kako treba i da se uzmu u obzir svi problemi e, s kojima smo bili suočeni i e, kada smo mi kao delegacija AFETA posjetili Erevan i Baku. U ovom nacrtu se ne spominje dovoljno pitanje Gorski Karabaha, Nagorno Karabaha, a to je jedan od glavnih problema u regiji, problem između Azerbejdžana i Armenije postoji i stalna polemika o tome kako i e, treba li taj e, problem rješavati i treba li ga rješavati na ovaj ili onaj način. Mislim da bismo mi trebali e, pokazati više inicijative. Sada je prilika za to. Imamo vremena za to. A imamo i priliku izvršiti pritisak na vladu Azerbajdžana zbog postupanja prema ljudima koji se bave ljudskim pravima i predstavnicima medija. Ali idemo korak po korak. Imamo dovoljno vremena da doista uspostavimo produktivan dijalog s ovom zemljom i to nam treba. Hvala vam. Hvala lijepa. Četvrti govornik Aldea za redom. Dakle, doista ste stvarno glasni danas, gospodin Arcevisius. Hvala lijepa predsjedatelju. Ne, nismo veliki, ali smo važni u Europskom parlamentu i koristimo svaku priliku izraziti svoje mišljenje. Ovdje po meni postoje dva glavna razloga zbog kojih sam se javio za riječ. Čuli smo da nam nedostaje dobre komunikacije između našeg odbora i vijeća. To je važan trenutak. Trebamo vijeće podsjetiti na njihove obveze. Trebaju nam dostaviti najvažnije dokumente e, i veći broj dokumenata, pogotovo kad se radi o pregovorima moramo biti ispravno informirani da bismo imali utemeljeno mišljenje prije glasovanja. I drugo, Azerbejdžan je jedna od zemalja istočnog partnerstva koja pregovara o sveobuhvatnom sporazumu za srednjoročnu i dugoročnu budućnost. Neke stvari idu dobro, neke pak manje dobro razočaran sam bio kada sam pročitao izvješće od 12. siječnja koje govori o otetom novinaru koji je osuđen na kaznu zatvora od šest godina. To nije vijest koju bismo htjeli dobiti iz Bakua. Nažalost, ta vijest je stigla do nas. Poštovane kolegice i kolege, želim čestitati Azerbejdžanu na njihovoj stogodišnjici, ali najgora stvar koja se može dogoditi jest da će doći do tog datuma sa stotinu i više novinara u zatvoru. To bi mogla biti najgora koincidencija koja bi se mogla dogoditi Azerbajdžanu. I e, zato mislim da puno stvari treba popraviti u tekstu. Trebamo si uzeti vremena. Vjerujem da će naša mišljenja biti uravnotežena i da će se zalagati za razvoj odnosa, ali trebamo se držati načela, a ne šutjeti o stvarima koja e, o stvarima koje ne volimo, a koje se događaju u Azerbejdžanu. Dakle, mislim da trebamo donijeti utemeljenu ili pametnu odluku s tim u svedi, svezi. U tekstu trebamo odraziti sve ono što želimo, a istovremeno zatražiti i dodatne informacije od vijeća. Hvala vam. Još jedan je govornik prijavljen, gospodin Lopez, gospodin Mezerić, gospodin Lopez. Hvala lijepo. Gospodin Nart. Hvala lijepa predsjedatelju. Ja ću E, samo kratko nešto reći kao suizvjestitelj. Mi smo međutim protiv toga da se odgodi ovo e, izvješće. Mislimo da to nije korisno za naše odnose sa Azerbejdžanom, a mi želimo biti odbor koji treba donijeti odluku. Evo, ja ću samo reći kako trebamo postupati i koji su temelji e, ovog stajališta o kojem smo razmišljali kao politički klub. Prvo, postupanje. Nemamo nikakvih e, komunikacija o tome da će izvjestitelj zatražiti odgađanje. Ništa ne znamo o tome prije sastanka, ne znamo ništa o motivima zbog čega bismo trebali odgoditi ovako izvješće. I druga stvar, postoji jedan temeljni razlog. Ako sada odgodimo ovo izvješće, što ćemo eh, u se dogoditi, što će se dogoditi ako se ništa ne promijeni. Naravno, parlament ima mogućnosti utjecati na E, odluke. Ali mi ćemo odluku odgoditi i sami sebe ograničiti, ograničit ćemo se kao parlament da imamo utjecaja na sporazume koje potpisujemo kao Evropska unija. To je naprosto neshvatljivo. I treća stvar, dakle, ne samo da ćemo ograničiti sami sebe u našim pravima, već ćemo odgodom na kraju dobiti samo mogućnost da jednostavno ne vidimo koje se nove stvari mogu dogoditi i zbog kojih bi parlament ili komisija mogla izmijeniti mišljenje. Um, možda se izmjenjuje postupak, sada se modificira vrijeme, odgađamo vrijeme, odgađamo izvješće u agendi i međutim ne mijenjamo mišljenje. E, mogu li se dogoditi neki novi sadržaj, dublji sadržaj koji bi mogli biti argument za odgodu ovog izvješća? Mi ne vidimo da to postoji. Da, pitanja jesu delikatne i osjetljiva sa Azerbejdžanom proteklih godina. Mi to znamo. Znamo da je Azerbejdžan strateški važan za cijelu regiju, važan je i za Evropsku uniju. Isto tako i znamo da postoje regionalni sukobi, znamo da postoje problem sa ljudskim pravima, ali Ništa se nije izmijenilo proteklih mjeseci. Nema nikakvih pomaka koji bi bili važni, zbog kojih bismo se dogovorili oko odgode. Zato smatram da odgoda izvješća jednostavno znači da izvješće ne postoji. A ne želim naprosto da sami sebe ograničavamo u našim mogućnostima. Hvala. Thank you, Mr. Hvala vam, gospodine Lopeze. Gospodin Meselić je zatražio riječ i zatim gospodin Nart. Um, Hvala vam, gospodine predsjedniče. Kao ste u sjeni za ovaj disjekao želim zahvaliti izvjestitelju na tekstu za kojeg ja smatram i za kojeg mi smatramo da je jako dobar kao početak. To je tekst kojeg možemo iskoristiti, kojeg možemo razviti u vrlo dobro izvješće. Što se tiče postupovnih e, aspekata, naravno da se tu ne radi uvijek samo o parlamentarnom postupku, tu se uvijek radi su tako i o međunarodnoj policiji, o tome kako želimo tu postupiti. Stoga vidim donekle razloga da se odgodi glasanje nakon glavnih pregovora delegacije u Baku. To ima smisla, ali ja smatram i moj klub smatra da kada bismo imali detaljnu raspravu o izvješću i amandmanima prije tog sastanka, da bi to zapravo moglo osnažiti e, poziciju delegacije koja će ići u Baku. Iskreno, dakle, otvoreno rečeno, ako ne možemo otvoreno jasno reći koje su očekivanja koja mi imamo što se tiče razvoja, onda mislim da nema dovoljno razloga da odgodimo sve to. Jedin razlog bi bio taj ako već unaprijed znamo što očekujemo, što želimo vidjeti. I stoga ja predlažem da održimo pravu raspravu prije nego što delegacija ode mm, u Baku i da odgodimo glasanje onda nakon tog sastanka. Naravno, ovo je jedan od najstarijih sukoba u toj regiji i općenito na tom području Eurazije i naravno da se to neće riješiti do tada. Ali unatoč tome možemo reći što mi smatramo da može biti eventualno rješenje za poboljšanje situacija. Može mnogo toga što možemo u tom smislu uh, predložiti. Hvala vam lijepa. Hvala vam, gospodin Nart. problema es interno. Što se tiče Azerbejdžana, problem je i unutarnji i vanjski. Unutarnji problem e, je nedostatak ljudskih sloboda i pravne sigurnosti, a vanjski problem se zove Nagorno ili Karabah ili Gorski Karabah. Radi se tu o slijepom i o nerealnom promatranju problema, slično kao što se odnosimo i prema problemu u Libiji. Slično je i s Palestinom kada vidimo da mirovni plan ne možemo provesti zato što ga podupiru samo Sjedinjene države i Netanjahu. Isti je problem s Jemenom gdje se podupire marionetski sustav koji ne postoji. A ovdje pogledajmo koji imamo dogovor. Dogovor iz Madrida, dogovor iz Minska. Kada su se osamostalili Azerbajdžan i Gruzija, onda su Osetija i Nagorno Karabah odbili e, biti dio tih samostalnih država. U dogovoru iz Madrida i Minska tražili smo teritorijalnu sigurnost i na kraju se spominje i pravo na samo određenje ljudi koji žive na određenom teritoriju. Dakle, ne možemo e, se odnositi prema tim problemima kao da ne postoje i kao da želimo stvoriti još i treći dodatni problem. Rješenje na Gorno Karabaha nije rješenje koje je i za Osetiju e, važno, a slično vrijedi i za Krim. Dakle, pritisak armenskog društva nije dovelo do toga da dođu do presedana koje od nas zahtjeva Rusija, ali pogledajmo tko podupire Armeniju. To je Rusija kroz svoju najvažniju vojnu bazu koju ima na Kavkazu. Dakle, ako i dalje budemo slijepi i ako ne budemo mogli u potpunosti sagledati fenomen koji se odvija u Nagornom Karabahu, Krimu i Oseti, radi se doista o istom problemu koji se mora razmotriti u oba smjera. I think we've heard all arguments. da smo saslušali argumente s obe strane. Naravno, imamo različita mišljenja o tome u klubovima zastupnika. Moramo se baviti sa vremenskim rokovima ipak. Mislim da se svi slažemo oko toga da nećemo imati danas prvo razmatranje nacrta izvješća. Mislim da je to dosta očito. Liberali su nam podnijeli zahtjev, a izvjestitelj da se odgodi izvješće i gospodin Mikens se također govorio u prilog tome, onda gospodin Lopez u ime kluba zastupnika je bio protiv toga, zatim e, Pučani i gospodin Šetina, Šetina su protiv toga, a i Zeleni su isto tako rekli da su protiv odgode. A gospođa Fotiga iz ECR-a je rekla da je za odgodu. Ja predlažem da o tome prozgovaramo u okviru proširenog predsjedništva među predstavnicima klubova zastupnika, jer mislim da moramo uzeti u obzir i mnoge te argumente koje smo čuli s obje strane, posebice da trebamo se jednako ponašati prema svim izvješćima i prema svim izvjestiteljima. Mislim da ne bi bilo dobro kada bi došlo do toga da se danas e, raziđemo. Trebamo naći neku razumnu odluku e, za to na sljedećem sastanku prišljenog predsjedništva. Slažete se s time kada će doći do sljedećeg sastanka? Dakle, 25. veljače imamo sastanak e, proširenog predsjedništva, ali možemo to riješiti i napismeno, u pismenoj proceduri. Dopustite mi da to ja riješim od kolega iz kluba liberala sam čuo nekoliko dobrih argumenata, ali čujem da većina, dakle, e, pučani i socijaldemokrati da su protiv odgode. U redu, riječi ćemo to. Gospođa Nikolaj. Hvala vam, gospodine predsjedniče, što ste zauzeli takav stav. Da budem pomalo preciznija. Ja ne tražim da se izvješće odgodi. Ja, se ja tražim da se izmijene vremenski rokovi ovom izvješću se radi o preporukama vijeću. Moramo biti konkretniji i ozbiljniji. Ne namjeravam biti službenija, zato što je situacija tamo doista osjetljiva. Za mene se tu radi o vjerodostojnosti. Što želim? Želim kritizirati Azerbajdžan, to radimo, to želimo raditi i nastavit ćemo to raditi. Ali postoje neki ljudi koji su i dalje u zatvoru. želim od azerbejdžanske strane jasno stajalište što se tiče ljudskih prava. Jer inače možemo sav najbolji posao obaviti kako bismo opisali tu situaciju, ali ništa više se neće dogoditi. A za mene se tu radi o našem stajalištu i tu je na kocka naša vjerodostojnost. Ako imamo sporazum o partnerstvu, onda moramo biti partneri i iz tog razloga, ja nemam nikakvih drugih, e, interesa. Za našu vjerodostojnost kao Europski parlament, kao političare, moramo biti konkretniji. Drugo pitanje, već je netko spomenuo od kolega, moramo imati jasnu kontinuiranu suradnju s vijećem, a nažalost u ovom slučaju tome nije tako. I nadam se da će i pregovarači podupjeti naše preporuke. Ako iznesemo neke službene preporuke, onda će se u pregovorima ocetati, ocrtati, održavati e, oni glavni interesi koji su ekonomske prirode. Nadam se da ćemo pronaći dobro rješenje kako bismo imali dobro izvješće, izvješće koje se može tijekom pregovora primijeniti u praksi. Radi se tu samo o preporukama, ne radi se o samom sporazumu. Hvala vam gospodine predsjedniče, hvala vam gospođo Nikolaj. Bilo je zanimljivo čuti to da ste zatražili da se promijene vremenski rokovi, a ne odgoda izvješća. Međutim, ja smatram da je to dosta slično. Sada bih e, dao riječ glavnom pregovaraču, to je gospodin Luk Devinje. Je li on ovdje? Evo, tu ste. Želite li nešto reći? Imate li vi neki prijedlog? Treba li promijeniti vremenske rokove ili ne? Izvolite, da vam riječ. Hvala vam, gospodine predsjedniče. Dobro jutro svim uvaženim zastupnicima Europskog menta Meni je e, teško zamijeniti vas u ovoj odluci. Mi smo spremni dati vam aktualne informacije o pregovorima koje smo vodili u prošlosti i s kojima nastavljamo. To možemo činiti bilo kad danas ili nekom drugom prilikom, ali naravno da nije na meni da komentiram vremenske rokove vašeg odboja, gospodine predsjedniče. Šteta, evo, pokušao sam. U redu. Čuli smo sve argumente i raspravit ćemo o tome na sastanku na predsjedništva. Hvala vam gospođo Nikolaj. Hvala svima na doprinosima. Now, we're half an hour early. Imamo pola sata prije sljedeće točke, malo smo ranili. Je li već neko ovdje iz Europske službe za vanjsko djelovanje? vezano uz situaciju sa narodom Rohingya Um, the External Action Service will be with us in 10 minutes. Za 10 minuta doći će predstavnici e, vanjske službe za vanjskog djelovanje. Dakle, nastavljamo 20 do 11.

Right, dear colleagues, we can continue our meeting. U redu, dragi kolege, možemo nastaviti sa sastankom. U 15.11. Točka broj 12. Imat ćemo sada razmjenu gledišta s SVD-om o stanju naroda Rohingya iz Mjanmara. Da vas podsjetim da će naš odbor AFET poslati tri članova e, u delegaciju e, pod odbora za ruska prava. E, oni će otići u Bangladeš i u Mjanmar 12. do 16. veljače. Svjedoci opisuju situaciju naroda Rohingya kao očajnu. Od napada na narodu Rohingya u kolovozu 2017. godine, do kojih je došlo zbog napada od paravojnih snaga Rohingya, je sve teže humanitarno pristupiti e, toj državi Rakin i e, dosta osoblja naroda je i evakuirano. Prema UNHCR-u više od 600 tisuća je pobjeglo u Bangladeš iz Mijanmara od 25. kolovoza prošle godine. Dakle, dodatno na onih 400 tisuća koji su već u izbjegličkim kampovima u Bangladešu. Isto tako, Mjanmar e, ne dopušta dostavu humanitarne pomoći e, na sjevernom dijelu e, države Rakin. Trebamo izvršiti pritisak na mjanmarske vlasti i iskoristiti naše diplomatske alate. S nama su danas predstavnici iz SVD-a. Tu je gospodin David Dali, on je voditelj odjela za jugoistočnu Aziju i gospođa Zabel Doratre zamjenica voditelja odjela za regionalne poslove i Južnu Aziju. Oni će s njom samo govoriti o najnovijoj situaciji, o naporima međunarodne zajednice Europske unije prije svega, e, kako bismo doprinjeli e, iznalaženju pozitivnog rješenja, isto tako kako bi Europska unija mogla iskoristiti svoj diplomatske kanale i svoj diplomatski utjecaj da promijeni stav e, mjanmarske vlade. Mislim da će prvo govoriti gospodin Dali, pa zatim gospodin Delacu, izvolite, a zatim imamo vremena raspraviti ono što smo čuli Moramo se imati na umu da ćemo u 11.30 krenuti sa sljedećom točkom, tada će k nama prisjeći gosti iz Irana. Gospodin Dali, izvolite. Hvala vam lijepa, gospodine predsjedniči. Doista mi je čast i zadovoljstvo biti opet ovdje s vama u ovom odboru Europskog parlamenta. Nekoliko prvo općenitih napomena. Kao što znate, Europska unija je dalje u potpunosti politički e, aktivna, koristi i opsežnu humanitarnu pomoć kako bi pomogla ublažiti humanitarnu krizu sa Rohinđama. Naš pristup je utemeljen na političkoj podršci Bangladešu, ali isto tako i Mijanmaru. Naša politička podrška se vidi između ostalog i kroz osobni angažman visoke predstavnice koja je posjetila izbjegličke kampove, sastala se sa predsjednikom vlade Bangladeša, u sudnom se sastala i sa Aung San Suu Kyi, te smo imali i sastanak o Rakinu koji se održao na e, sastanku u studenom ministra vanjskih poslova iz područja Azije. Mi pozdravljamo činjenicu da će uskoro delegacija od Brafet posjetiti kako Mjanmar, tako i Bangladeš, uključujući izbjegličke kampove u Koksis bazaru. Smatramo da je važno zajedno surađivati kako bi ostvarili dobrovoljan povratak izbjeglica u dostojnim uvjetima na temelju bilateralnog sporazuma između Bangladeša i Mjanmara i kako bismo isto tako iskorijenili one glavne uzroke za krizu i kako bismo e, mogli u potpunosti provesti izvješće Anan. Da kažem nešto o ovom sporazumu o repatriaciji. Mjanmar i Bangladeš su potpisale e, dogovor o premještanju e, raseljenih osoba iz države Rakin. To je bio prvi korak koji će dovesti do toga da se e, ti ljudi mogu vratiti tamo. Naravno morat ćemo pažljivo motriti provedbu tog sporazuma, to će raditi Europska unija, ali naravno i cijela međunarodna zajednica, kako bi sve bilo u potpunosti u skladu sa međunarodnim zakonom. Vlada jedinih naroda, po našem mišljenju, a posebice visokog povjerenika za izbjeglice, je tu od ključne važnosti. U tom kontekstu smo imali nedavne fizičke dogovore između te dvije države koje ćemo također isto tako nadzirati. Primjerice bi nas to da UNHCR nije službeno uključen u provedbu tih planova i sumnjam u to da će se međunarodni standardi e, primjenjivati i zajamčiti da, će se doista omogućiti dobrovoljan povratak e, na temelju dostojanstvenih uvjeta. U potpunosti pozivamo obje države da uključe u to UNHCR. Što se tiče Mjanmara, Europska unija će nastaviti sa jednim političkim miksom kojeg već ima, koji je već dobro uspostavljen, e, vršeći diplomatski pritisak, uključujući i e, na razini Ujedinih naroda, na razini opće skupštine i odbora za ljudska prava, te će konstruktivno e, surađivati sa Mjanmarom. Što se tiče Ujedinih naroda, Imali smo misiju za eh, utvrđivanje činjenica u Mijanmaru, odbora za ljudska prava jednih naroda. To je bilo ranije, prošle godine. I vidjeli smo tu da je došlo i do proširenja mandata tog odbora, do tog je došlo na jesen. Također smo imali i rezoluciju pod sponzorstvom eh, OSSS-a, a imali smo još jednu rezoluciju iz Odbora za ljudska prava 5. prosinca. Tu rezoluciju je poduprijela i Europska unija. Što se tiče ruskih prava i polaganja računa, mi smo primili na znanje mnogobrojne optužbe e, udruga civilnog društva, tijela Ujedinih naroda, te e, na temelju ove misije za utvrđivanje činjenica odbora ljudska prava da je došlo do sustavnog ozbiljnog kršenja ljudskih prava. U svjetlu toga Europska unija žali zbog toga što Mjanmar kao prvo nije provela do sad ozbiljne istrage o tome i kao drugo ne surađuje još sa tom mislim za utvrđivanje činjenica odbora za ljudska prava. I kao treće, nedavno je prekinula suradnju sa posebnim, sa posebnim izvjestiteljicom gospođom Li iz Ujedinih naroda. Sla, eh, podupiremo eh, opći angažman civilne vlade da se provedu propise e, od savjetodavne skupine za Rakin, to je takozvano izvješće ANAN. Posebice pozdravljamo nedavne izjave koje smo čuli što se tiče toga da se e, neki od e, kampova za izbjeglice za internacionalne osobe u državi Rakin pročiste, ali mislimo da bi država trebala usvojiti akcijski plan vezano uz izvečanan sa tematskim e, prioritetima. S time bismo napredovali, mogli bi mobilizirati e, europsku i međunarodnu podršku za taj proces. Poboljšati uvjete života za Rohinđe u državi Rakin bi također dovelo do toga da bi došlo do boljeg ozračja za dobrovoljan povratak onih koji su pobjegli u Bangladeš. Što se tiče pomoći, na Ženevskoj konferenciji u kolovozu se Europska unija obvezala na najveći doprinos među svim drugim e, donatorima, 30 milijuna eura svježeg novca, ali samo 180 milijuna američkih dolara dolaze iz e, Europske unije i svih država članica, što znači da Europska unija sa njim državama članicama daje više od polovicu e, celokupne financijske podrške. E, rekli smo da ćemo dati još dodatnih 300 milijuna eura za e, narodu Hinđa u Bangladešu i isto tako i za one koji ih ugošćuju. Tu se radi o humanitarnoj pomoći u iznosu 10 milijuna eura. To je nešto što smo već ustupili i 5 milijuna eura za izbjeglice to je nešto smo dobili ranije ovaj mjesec. Sve u svemu imamo financijska sredstva Europske unije koje sada iznose 78 milijuna eura od strane Europske unije. Što se tiče međunarodnih fondova, 20 milijuna eura tu imamo, a 50 milijuna eura imamo za srednjoročna do dugoročna rješenja. Imali smo upravo misiju u dvije regije kako bismo vidjeli koje projekte se mogu od toga financirati. Sa strane Mjanmara imamo ambiciozan program, te će komisija uskoro eh, predstaviti jedan sveobuhvatan program eh, što se tiče reforme obrazovnog sustava sa više od 220 eh, milijuna eura. Tu ćemo imati neke ključne preporuke koje ćemo provesti iz izvješća ANAN. Gospodine predsjedniče, s ovime sam zaključio sa uvodnim izjavama vrlo želim odgovorite na pitanja zastupnika. A sada bih e, pozvao moju kolegicu da kaže nešto ako želi posebno o Bangladešu. Hvala vam. Nemam mnogo toga za dodati možda kažem nešto o ovoj misiji za procjenu potreba. To je nešto što je još u tijeku, tako da vidjet ćemo kako možemo najbolje iskoristiti novac kako bismo poduprijeli e, te napore Bangladeša da, upravlja sa priljevima izbjeglica u protiv nekoliko mjeseci. Znajući da unatoč <clears throat> fizičkim dogovorima do kojih je sad došlo između Mjanmara i Bangladeša što se tiče povratka Rohinđe, da očekujemo da će dosta izbjeglica ostati u toj državi u Bangladešu neko vrijeme i stoga e, moramo i dalje nastaviti s podrškom, sa pomoći, ne samo što se tiče te humanitarne strane Europske unije, već isto tako i što se tiče toga da se poveže humanitarna pomoć sa razvojnom pomoći. Imajući na umu da ti priljevi izbjeglica utječu i na zajednice koji ih ugošćuju. To je nešto o čemu sve češće čujemo, gdje se te zajednice koje gošćuju Rohinđe se žale sve više više primjerice na problem sa degradacijom okoliša. Dakle, postoji taj problem u Bangladešu i napravit ćemo sve što možemo kako bismo riješili te probleme s kojima se trenutno suočava ta zemlja. Što se tiče fizičkih dogovora, to još moramo analizirati, moramo vidjeti kako će se to provoditi jer e, su na početku obje države se da će danas, na današnji datum, se krenuti sa tim fizičkim izmjenama i vidjet ćemo. Mislimo da to možda neće biti moguće već danas. Za nas je najvažnije ono što je već rekao e, moj kolega, da se u NHCR-u to uključuje kako bi se u potpunosti poštivali međunarodni standardi kako doista bi postali svi uvjeti za dobrovoljan dostojanstven povratak. Od kolega u Bangladešu čujemo, a moj voditelj odjela je trenutno tamo, da barem od strane ministra za vanjske poslove postoji ta volja da se UNHCR više u to uključi, što nam daje nadu da bi onda, barem sa strane Bangladeša, e, povratak izbjeglica se mogao pratiti e, uz dakle, prisutstvo UNHCR-a. To stoji u tom dogovoru sa Bangladešom, ali ništa se ne predviđa za Mijanmar. U dogovoru se govori o povratku obitelji kao cijeline. E, to bi trebalo biti dobrovoljno, a UNHCR e, treba pripastiti na to da ne dođe do prisiljenih povrataka. To je ono što mogu još dodati ovdje je gospođa Claire Hvala vam. Ona me je zamolila da vam prenesem njene isprike zbog toga što je odsutna. Nina, ja i drugi kolege iz Šokantno je da vijeće za vanjske poslove nije usvojilo zaključke o Mjanmaru od e, listopada, iako i dalje dolazi do raseljavanja i iako je nekoliko visoko rangiranih službenika UN-a reklo da se tu radi o genocidu. Još jedna druga važna prilika propuštena je na jučerašnjem sastanku. Zašto se ne proširuju sankcije usmjerene protiv onih koji su odgovorni za nasilje, uključujući i vojna lica? Kao drugo, dogovor o repatriaciji je sada trenutno odgođen, no kada se krene sa provedbom treba e, se pitati kako možemo e, izbjeći da se ponovi, da se navežem na vašu izjavu. Možda možete dati aktualne informacije o tome kako mjanmarske vlasti misle proširiti svoj program za izgradnju izbjegličkih kampova za one koji se vraćaju eh, iz naroda Rohingje. Jer vidimo da tu postoji učestala kako bi imali politike koji će odvratiti od dugoročnog naseljavanja, a istodobno da ne uskratimo izbjeglicama eh, dobro stanovanje ili primjerice odgodimo inicijative za obrazovanje djece iz naroda Rohinđe. Kao peto, što činimo kako bismo pronašli dugoročne rješenja za one Rohinđe koji ne žele ili se ne mogu vratiti zbog određenih okolnosti. A povežemo mogućnost financiranja sa političkom podrškom kako bi potaknuli samodostatnost izbjeglica. I na kraju kako Europski parlament može doprinijeti vašim aktivnostima o tome, u okviru e, misije Afeta i Doa u Hvala vam Klemudi. Sljedeći govornik je gospodin Nart u ime kluba zastupnika Kalde koji budisti uživaju u zapadnoj kulturi zbog svog mirovnog stava na neki način nas spriječava da razmišljamo o njima koji budisti uživaju u zapadnoj kulturi zbog svog mirovnog stava na neki način nas spriječava da razmišljamo o njima kao radi se o području Burme koji je opkoljen dvama rijekama. Svi ratovi koji su počeli u Šanu E, posljedica težnje da Burma pripada isključivo Burmancima. I naša radi se ne o humanitarnim pitanjima, već o pitanjima nacionalnosti koja isključuje i uništava sve one kulture i povratak repatriacija. Već se radi i o tome da će Rohinđe ostati u Bangladešu jako, jako dugo vremena. Kina, Kina e, na isti način shvata, shvaća svoj e, etnicitet e, prema narodu Han. Druga koje su islamske, kao što su Malezija, Indonezija i Bangladeša, znači biti okružen, ne, nažalost, mislim da nismo realni. Thank you, Hvala vam, Javier I sada nam dolazi govornik iz zelenih, to je gospođa na izjavama. Ja isto tako imam više izjavu nego pitanje. Mi podržavamo izvješće Kofi Anana da se ponovno izgradi država Rakin i da se postigne tamo bolje gospodarska situacija. A izvješće Kofi Anan ne govori o počinjenim kršenjima ljudskih prava. Radi država Rakin i da se postigne tamo bolje gospodarska situacija. A izvješće Kofi Annan e, ne govori o počinjenim kršenjima ljudskih prava. Imamo nacionalnu misiju koja bi trebala istražiti e, te slučajeve, ali mi ne možemo uopće iskoristiti to jer je ta misija toliko nekvalitetna voditelji države i Aung San Suu Kyi kažu da ne znaju što se događa, ali ona zapravo sprečava e, neovisnu istragu. I sada šiti snažan pritisak i e, prema Aung San Suu Kyi da ona niti vlada ne bi trebali misliti da sva ta ozbiljna kršnjevskih prava koji, koja su etničko čišćenje da će proći u ne nekažnjivo. A ako E, vođa vojske čak daje intervjue u međunarodnim o kažnjivosti na tom području. Mislim da Europska unija treba biti jasnija kada govori sa Aung San Suu Kyi, kada ona kaže da želi istražiti te navode ili da želi odgovorne osobe privesti licu pravde, da onda mi očekujemo da ona i djeluje tako, jer ona sprečanja ćemo možda imati još e, jednu razminu gledišta o tome u pododboru. To je gospodin Tarabite me ugostili ovdje u vašem presježnom odboru. Ja sam ovdje prisutan kao predstavnik e, izaslanstva za odnose s ASEANom. Imam dva kratka pitanja za ez Za slučaj da ne dođe do nikakvih kaznenih istraga e, nad počiniteljima tih dijela, posebice među pripadnicima vojske. I drugo pitanje, to je rekao Javier Nart na kraju svog izlaganja, što se tiče gospodarske situacije. Analizirali je SVD u kojima, e, kako bi rekli da uvjeti u kojima smo sklopili. Hvala vam, gospodine Terabela. Još jedan govornik je nam o popisu, to je gospodin Petini. E, Hvala, gospodine predsjedniče. Slažem se sa onime što su istakli kolege u vezi sa ovom krizom. No, htio sam se pozabaviti jednom širom političkom temom. Kad je gospođa Aung San Suu Kyi postala predsjednicom, e, pitanje s kojime se suočava Mjanmar, odnosno pitanje etničkih skupina, biti riješeno ozbiljnije i na otvoreni način e, za razliku od načina na koji je tome pristupila vojska, odnosno na sanji uopće govorila o rohinjama, niti ih je spominjala, a pokazala je naprotiv tome sklonost da se identificira sa srži i već sam tada skrenuo vašu pozornost na ta otvorena pitanja. Nije to samo pitanje Rohinja, ako se taj narod nalazi i u vrlo teškoj situaciji. Riječ je i o čitavom nizu drugih naroda, naročito naroda Šan, koji je neovisan i to s obvezom, e, čini mi se nakon deset godina, da se održi referendum o, mogućoj integraciji. Je li to bilo djelotvorno i nije bilo djelotvorno, no to uopće nije poduzeto, tako da imamo sada praktički trajne i e, zapravo ne mogu niti pristupiti u Mjanmar. Dakle, mene zanima što misli gospođa Aung San Suu Kyi o ovim zahtjevima za neovisnošću tih naroda? Vodi li se neka rasprava o tom? Ono pitanje koje trebamo postaviti i tijekom posjeta našeg izaslanstva, izaslanstva odbora AFET, koji će se održati u sljedećih nekoliko dana. U redu, hvala gospodine Betini. Čini se da nema daljnjih komentara od zastupnika. Tko želi prvi odgovoriti na pitanja? Prvo gospodin e, Daly, a onda kolegica. Hvala gospodine predsjedniče i želim zahvaliti zastupnicima na njihovim e, komentarima i pitanjima. Su bila slična koja su se preklapala. Što se tiče izjava Vijeća za vanjske poslove, naravno Vijeće za vanjske poslove se intenzivno bavi tim pitanjem i oči svakog dupak. Naravno, pri razmatranju uzimaju se u obzir i pitanja koja postavljaju zastupnici Europskog parlamenta, odnosno pitanja o tome što Europska unija namjerava učiniti po pitanju ciljanih sankcija. Europska unija mogla učiniti po pitanju postojećeg embarga na trgovinu oružjem i tako dalje. I sad su ta pitanja uvijek uzeta u obzir pri takvim razmatranjima unutar Vijeća za vanjske poslove. Spomenuli pitanje duboko ukorijenjene prirode ovog problema, naravno povijest o tome da trebamo biti realistični i to treba imati na umu kada je riječ o raznim očekivanjima. Bilo bi lijepo kada bi Europska unija mogla jednostavno riješiti problem vršenjem pritiska na vladu Mjanmara i drugih zemalja. No, za sve ove poteškoće mi i dalje inzistiramo na Želimo omogućiti siguran povratak rješenju UNHCR-a. Naravno, povratak treba biti dobrovoljan. Bilo pruženo dovoljno utočišta i sanitarija, što je pak prouzročilo druge probleme izbjeglica ili će se oni možda vratiti u nešto većem broju. To ćemo naravno pratiti u uskoj suradnji Anmaru. Rado ćemo vam pomoći u pripremama za taj posjet na sve moguće načine, uzrocima problema u kojem smislu je važno izvješće Anan. No ne smijemo se sredinom veljače i on je doista od velike važnosti za nas. I naravno, takve vrste u Mjanmaru. I tom prilikom ćemo ponovno prenijeti svoje političke poruke i ako sam nešto zaboravio. Hvala gospodine Dejli, gospođa Deletel. Hvala. E, htjela sam e, dati širi odgovor na pitanje gospođe Mudi, vidim da je otišla, ali htjela sam ipak, e, onome koji je već zaključen, sa zemljama gdje imamo velik priljev izbjeglica poput Jordana ili Libanona. Pa, kada je riječ o prvom dijelu utvrđivanja potreba koja je upravo sada u tijeku, u parlamentu ćemo uskoro imati i srednjeročnu reviziju Bangladeš također treba tražiti našu potporu, a oni sada smatraju da Rohinje ne bi trebali ostati u Bangladeš razuma, ali svakako ćemo prenijeti vaše mišljenje o tome. Hvala gospođo Denetan, gospodine Daly. Kolege imali kakvih daljnjih pitanja ili komentara? Ne. Dnevnog reda eh, je predviđena za 11.30, tako da prekidamo nakratko sastanak na 5 minuta. Hvala. Ladies and gentlemen, Poštovane gospođe i gospodo, poštovane kolegice i kolege, nastavljamo s našim sastankom. Sada smo na točki broj 13. Radi se o razmjeni gledišta s predsjednikom odbora za vanjsku politiku i nacionalnu sigurnost Islamske savjetodavne skupštine Irana. Poštovane kolegice i kolege, zahvaljujem gospodinu Aledinu Boruđadiju, koji je pristao govoriti pred našim odborom danas. Gospodin Boruđadi jest predsjednik odbora za vanjsku politiku i nacionalnu sigurnost Islamske savjetodavne skupštine Irana. Molim vas da nam kažete nekoliko riječi o vašem stajalištu, o regionalnom razvoju, o nemirima u vašoj državi, a isto tako raspravljat ćemo o zajedničkom sveobuhvatnom planu aktivnosti. S moje strane samo nekoliko uvodnih riječi. Što se tiče nuklearnog sporazuma, Evropska unija i dalje daje potporu nuklearnom sporazumu i ostaje posvećena njegovoj punoj provedbi. to smo pitanje raspravljali prošli tjedan na sastanku plenarne skupštine u Strasburu. Ja sam pratio cijelu raspravu i čuo sam sve različite političke klubove ovog doma da usprkos e, našoj posvećenosti punoj provedbi nuklearnog sporazuma, čuo sam dakle i puno kritika na račun Irana. Iran bi trebao završiti sa vojnom e, i financijskom pomoći režimu predsjednika Asada koji je odgovoran za brutalne ratne zločine u Siriji. Ljudska prava su važan aspekt naših odnosa s Iranom. E, kolege iz ovog kluba platile su demonstracije iz bliza. Brine nas razina nasilja i neprihvatljiv gubitak ljudskih života u vašoj zemlji. Zalažemo se za puštanje političkih zatvorenika i za prestanak egzekucija. Želimo čuti vaše mišljenje o internom razvoju u vašoj državi. I na kraju, još jedna stvar. Ja sam Njemac. Prošle godine je njemačka policija pretražila urede i stanove deset mogućih špijuna povezanih s Iranom. To je učinjeno nastavno na podatke koje smo dobili od naše obavještajne službe. Mediji su izvijestili da su osumnjičeni optuženi za špioniranje vezano za izraelske ili židovske mete terorističkih napada, uključujući ovdje i židovske vrtiće. To bi doista bilo jako uznemirujuće. Mislim da se kolegice i kolege doista vesele ovoj razmjeni mišljenje o situaciji u vašoj zemlji a isto tako i o aktivnostima regionalnih vasnih politika koje vodi vaša vlada. Zbog toga bismo željeli čuti vaše mišljenje o ovim temama. Gospodine predsjedniče, izvolite, imate e, riječ. E, naš gost će govoriti e, na Farsiju. Farsi prijevod možete čuti na kanalu 25. Pa, gospodine predsjedatelju, hvala što sam dobio priliku govoriti pred odborom parlamenta u ovoj vrlo važnoj prigodi. Uz mene su e, zastupnici iz Iranske u planiranju našeg današnjeg sastanka i zahvaljujem e, svima na ovoj priluci, prilici. Doista smo ponosni što danas možemo obnašati visoku duiranje suradnje s Europskom unijom za nas ima vrlo pozitivnu perspektivu. Ako razmišljamo o vremenu prije nuklak sporazuma, sjećate se da je došlo do velikog zastoja u našim odnosima, pogotovo u ekonomskoj e, sferi. Dakle, e, odgovor na zatenje odnosa s Rusijom imamo desetke milijuna dolara trgovinske razmjene sa Europom, a mjere koje su pokrenuli Amerikanci za uspostavu sankcija protiv Irana zbog navodne nuklearne prijetnje USA istovremeno može značiti da ćemo ponovno biti okrenuti prema Kini Dakle, radi se i e, o velikoj razmjeni e, s Kinom. Kinezi su također sa svoje strane zahvalni potpisivanja nuklearnog sporazuma i e, pripadajućeg instrumenta koji je vjerodostojan međunarodni instrument koje je odobrilo Vijeće sigurnosti i zapravo je temelj novog poglavlja naših bilateralnih odnosa. Tu mogućnost, pozdravljamo činjenicu poboljšanja bilateralnih odnosa koji se poboljšavaju i na razini suradnje parlamenta, na razini ekonomske suradnje, naših poslovnih subjekata i tako dalje. Nakon ovog instrumenta, nakon nuklearnog sporazuma, mnog karakter predsjednika Trumpa. Upoznali smo ga ne samo u odnosu na Islamsku republiku Iran, već i u odnosu na druga pitanja koja se postavljaju u međunarodnoj areni. Gospodin Trump se ne ponaša po međunarodnim eh, pri obojenih ljudi izvan Sjedinjih država, E, strašno je čuti da zbog različite boje kože e, predsjednik Trump na taj način razmišlja. Nama nije bitno je li vaša koža bijela ili crna, a reakcija našanje. Predsjednik Trump se tako ponašao i u odnosu e, na Iran u različitim svjetskim forumima, Ujedinjenim narodima, rekao je da želi napustiti ovaj instrument, da će nuklearni sporazum prekinuti, a to nije samo uvrijeda za sigurnost je imalo službenu rezoluciju, odobrilo je ovaj instrument i Zbog toga mislim da je njegovo ponašanje uvrijedljivo i za vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda. Mi vjerujemo u suradnju, ne slažemo se s nuklearnom ekspanzijom i nadamo se sporazumima govori se o tome da se treba poštivati članak šesti mi ne vjerujemo u testiranje, ne vjerujemo u kemijsko oružje, protivno i sličkom razdoblju za vrijeme kojeg je i korišteno kemijsko, kemijsko oružje. Mi nismo to činili, još uvijek tisuće nevinih ljudi u našim gradovima koje pate od posljedica kemijskog oružja koje je korišteno na njima od strane predsjednika Sadama predsjednik Sadam je dobivao komponente za to oružje od nekih evropskih kompanija. To su bila e, gorka iskustva za vrijeme rata. U Teheranu smo vidjeli rakete koje su padale na naš glavni grad ili na druge oblične gladove kao ketom. To je bila situacija u kojoj smo živjeli. Nismo imali mogućnost braniti se. Kemijsko oružje je također korišteno na nama kao i biološko oružje i nuklearno oružje. Pa odgovorite sami što biste vi učinili da ste bili na mjestu i održiv rast, odnosno sigurnost pojedine države. To što smo jačali naše kapacitete nije značilo niti na jedan način da ćemo napasti nekog drugog. Naša politika je politika dobrosusjedskih odnosa sa svim državama u svijetu. Ne želimo napasti ni ranili, moramo imati e, razvijene vojne sposobnosti. Zato nas se često pita zašto radimo na nuklearnom oružju. Ja ću vam dati jedan primjer. Saudijska Arabija već je tri godine bombardirala nevine ljudi i dalje pati od smrtonosne bolesti kolera. E, imamo tisuće žena i djeca koja su E, stradala, ubijena ili umrla u bolnicama. A to se kosi sa svim međunarodnim. Ljudska prava nisu samo lijepa riječ, već nešto zbog čega trebamo praktično djelovati. Što čine Ujedinjeni narodi? Optužen je Jemen. Došao je pred vijeće sigurnosti, ali Saudijska Arabija je bila nagrađena li jer Saudijska Arabija ima puno novaca kojim potplaćuje, potplaćuje sve oko sebe. Što je sa pravima žena, što je sa pravima djece, brane li se ona na taj način? Ne, mislim da je to žalosno. Govoriti ću također i o unutarnjoj situaciji kod nas. U odnosu sa Sirijom dogodilo se nešto vrlo loše. Sjedinjene države su loše proračunale svoje aktivnosti i trenirale desetke tisuća terorista koji su bili naoružani, dobili noti režim. režim. A što se zapravo dogodilo? Deseci tisuća nevinih ljudi e, izgubili su svoje domove, postali su žrtve ove besmislene politike. Dakle, e, izbjeglice, migranti, e, vidjeli smo ih na televiziji mi smo ugostili ili prihvatili 3 milijuna Afganistanaca koji su izbačeni iz svoje države, iz Afganistana, zbog rata. Radilo se o stotinama tisuća Afganistanaca koji su obrazovani u našim školama. Dakle, mi smo to učinili za njih, mi smo ih je hranili za istim stolom i obrazovali. A sada se postavlja važno pitanje. Radi se o nezaposlenosti. Iranski radnici su danas nezaposleni. Eto, mi smo... Što se tiče Sirije, nismo se željeli miješati, jednostavno smo pozvali vlasti Sirije i Iraka za pomoć mi smo se pojavili u političkoj areni, počeli smo se boriti protiv ISIS-a, to je najopasnija teroristička skupina na svijetu. Ne morate im imali potpunu anarhiju i potpuni politički i sigurnosni kaos. Smatrate li da je situacija u Libiji danas zadovoljavajuća? Ne. E, zašto? Zbog Mm, toga što je NATO učinio u Libiji, zbog toga što nisu mogli upravljati situacijom nakon toga. U Iraku i u Siriji ISIS je pobjeđen i NATO smo ponosni da to nismo učinili bez sumnje bi Libanon postao laka meta ISISA. Libanon je mala država. ozio u Europu putem terorističkih aktivnosti. Ja nemam nikakvih dvojbi oko toga. Sada smo već u sedmoj godini krize. Za vrijeme krize raspravljali smo s mnogim evropskim izaslanstvima koje su dolazili u parlament, u Iran i sastajali se sa mnom. I ja sam im uvijek govorio, to je rezultat toga. Ti tisuće evropskih žena i djevojaka i američkih djevojaka im se približi države. Da, vratit će se kao obučeni teroristi i zbog toga će biti ozbiljna prijetnja vlastitoj domovini. Zbog toga bilo kamion i pokositi nekoga u našim gradovima. To je vrlo opasno. Suzbijanje terorizma treba biti bez milosti. To je niti ime i sada mogu putovati diljem Europe. Zašto? Teroristi nikad ne mijenjaju svoju čuti. Često se događa mm, nekakav prosvjed, neka manifestacija. Manifestacije su nekad i nasilne policija, interven islamske savjetodavne skupštine u Iranu. Okupljaju se disidenti ljudi iz opozicije koji prosvjeduju. No, ukoliko prekorače određenu crtu tolerancije, kao što je to i slučaj drugdje u svijetu, ukoliko se prekrši određena razina podnošljivosti tada intervenira policija. Isto vrijedi i za vaše države, isto vrijedi i za nas. Kada prosvjednici, na primjer, zapale banku, napadnu vojsku ili slično, da, tada reagiramo. Prije dva dana sam doputovao u Belgiju, a prije puta sam zatražio razgovor s šefom policije pitao sam koliko ljudi imamo u zatvoru kao političke zatvorenike. On je rekao 18. Vjerojatno su do sada već pušteni ukoliko su se obvezali ne počiniti isto kazneno djelo. Dakle, to je isto pravilo koje vrijedi za Iran i za Europu. sloboda okupljanja, sloboda prosvjeda, ali postoji crvena crta koju ne možete prijeći. Oni koji govore danas o špijunima E, mogu reći da u Iranu imamo jako puno ljudi sa dvojnim državljanstvom. Stotine tisuća i ljudi iz Irana su u Europi, u Sjedinjenim državama i Kanadi imaju dvojno državljanstvo. To je protivno našim zakonima i protivno našem ustavu. Svatko tko uzme državljanstvo neke e, druge države gubi iransko državljanstvo. Ovi ljudi imaju dvojno državljanstvo. Na neki način ih prihvaćamo, prelaze granicu, dolaze u Iran u posjet svojim obiteljima. S tim nemamo problema, ali nemojmo to miješati s špioniranjem. Na primjer, istina je da su osobe uhićene, radi se o jednoj osobi koja je obrazovana, koja je obišla nuklearni centar i prenijela određene podatke. Zbog toga su ubijena dva naša nuklearna znanstvenika, stručnjaka. Tako da smo se s tim pitanjem obratili Europi. Špionaža, dakle, složeno pitanje, a moje vrijeme je ograničeno. Još jedna rečenica o vanjskoj politici Irana i za Sjedinjene države. Kao što sam rekao na početku, e, ugrožavanje, smanjenje naših odnosa e, prema Europi zbog nuklada da će se odnosi poboljšavati u budućnosti. Hvala vam. Hvala vam, gospodine predsjedniče, na riječi zastupnika iz Iranskog parlamenta te gospodina Hadžija Šuštarija, zastupnika iz Iranskog parlamenta i naravno veleposlanika pri eh, Europskoj uniji. Kolege, imamo do 12.30 riječ, dobio tu priliku, a zatim će onda predsjednik eh, na kraju reagirati na to. Sada imamo još i više kolega. Pokušavate se pridržavati dvije minute. Ispričavam se, znam da mnogi žele govoriti, pokušat ću dati riječ što većem broju govornika. Krenut ćemo sa gospodinom Salafrankom. Hvala lijepa. Želim svakako pozdraviti predsjednika Islamske savjetodavne skupštine Irana i doista prošli tjedan, a isto tako nadamo se da ćemo imati i naše izaslanstvo u posjeti vašoj državi. Kao što je gospodin predsjednik rekao, e, mi smatramo da je nuklearni sporazum s Iranom važan korak, važan dokument koji je ujedno i važna mjera koja će smanjiti nuklearnu eskalaciju e, i e, pokazati svijetu da Iran poštuje svoje međunarodne obveze. Bez dvojbe, gospodine e, predsjedniče, naš parlament se doista zalaže za ljudska prava. To je temeljni element oko kojeg e, uvijek e, ulažemo jako puno napora. Možete li nam objasniti prirodu incidenata koje su se dogodilo u vašoj zemlji. Imamo jako veliki broj stradalih, uhićenih. Sjedinjene države su, eh, su eh, rekle da imaju određene dvojbe oko razvoja balističkog sustava, a i o tome što rade milicije u Jemenu i milicije e, koje pripadaju vladi u Siriji. Smatramo da vaša zemlja može odigrati ulogu stabilizatora i miritelja u, e, regiji i zato bih htio čuti vaše razmišljanje o tome kakva je sudbina ljudskih prava u vašoj e, zemlji, e, što je sa smrtnom kaznom. Vi znate da smo mi protivnici smrtne kazne. Hvala vam lijepo gospodine predsjedniče. Hvala vam lijepo, gospodine Zalafranka. U ime socijaldemokrata govorit će gospodin Fleckenstein. Gospodine predsjedniče, dragi kolege, drage kolegice anu i gdje želimo nastaviti razgovarati s vama. Vrijeme je vrlo dobro za to. Nuklearni sporazum ukazuje na to da iako je to teško, iako to pa je i na nama, ne samo da o tome razgovaramo, već isto tako i da napravimo svoj dio posla. A također je ovaj dobar trenutak mogući razgovori, da su oni smisleni, ali samo kada su iskreni i kada se isto tako vode uz potrebno poštovanje zbog zabrinjava, zato što je to samo e, nešto što samo jedan dio sudionika uključuje u taj postupak i zato što po našem mišljenju daje po vašem položaju onima koji nisu za mirno rješenje. To je nešto što nas zabrinjava i gdje si postavljamo mnoga pitanja. Ne samo što se tiče politika vaše države, već i politika drugih država u toj regiji. Naravno da isto tako smatramo, a to je ovaj parlament i dosta često i e, s onime što kaže izraelski predsjednik vlade, ali pravo postojanja Izraela, po mom mišljenju isto tako, nije nešto sporno. Ja moram zaključiti, ali imat ćemo još mnogo prilika razgovarati o pojedinim točkama kako bi se međusobno bolje razumjeli i kako Hvala vam lijepa kolega Fleckenstein, a sada ime CR-a. Bas Belder ima riječ. Hvala vam lijepa, gospodine. Kontakata sa mnogim državama i da pokušava pružiti ruku drugim državama. A evo, sutra ćemo se ovdje prisjetiti holokausta, kako, kakav je odnos da se netko izruguje holokaustu i da se tu dopušta objavljivanje nekih karikatura. Neovisno o tome, ja sam isto tako član uh, u izaslanstvu osvjedima, ali u budućnosti bi situacija mogla izgledati drugačija. Jer vaše osvjedima, ali u budućnosti bi situacija mogla izgledati drugačija jer vaše... Hvala vam. U ime Kluba za riječ ima gospodin Ostrovićius. Hvala vam gospodine predsjedniče. E, zastupnik u odboru za, pododboru za ljudska prava. A Iran je na lošem glasu zbog visokog broja smrtnih, to je izvršenja smrtne kazne, dakle po glavi stanovništva, vi ste vodeći. Možete nam reći koji su vaši argumenti zbog kojih e, zadržavate smrtnu kaznu? E, druga točka. Sutra će Europa i slobodni dio svijeta se prisjetiti holokausta. To je strašan zločin do kojeg je došlo prije nekog vremena. Znamo uzroke, znamo i posljedice toga. Biste li nam se pripremni? Hvala vam gospodine Ostaviću se. U ime kluba zastupnika GUE NGL riječ ima gospođa Sakorafa na dvije minute. Hvala vam lijepa. Dobrodošli gospodine predsjedniče. Nemam ništa reći o nuklearnom sporazumu, o tome sam već dosta toga rekla. Sporazum je na snazi, a već je i rečeno da se taj sporazum pravilno primjenjuje i mislim da zbog toga nemamo tu ništa dodatno za reći. Što se tiče ljudskih prava, naše stavište je dalje isto od rezolucije od prije dvije godine. Imam tri pitanja za vas. To mi je važno. Užiti na te probleme koje su spomenuli ljudi u Iranu. Što se tiče gospodarske situacije, što se tiče situacije u društvu, te isto tako što se tiče činjenica da Gospodin Ruani je rekao da narod ima i pravo prosvjedovati. Bilo bi nam vrlo zanimljivo čuti više informacija. Zatim e, Iran u odnosu na Siriju i e, angažman Irana. Možda biste mogli nešto reći i vezano uz to što sada Turska radi u Arfrenu i u Mampicu. I još nešto, sednika, Mislim, to što stoji u tisku nije baš jako ozbiljno, ali ranije je zauzeo jasan stav i protiv odluke gospodina Trumpa da se veleposlanstvo Sjednih država prebaci u Jeruzalem. I zatim, još nešto što se tiče Saudijske Arabije, mislite li tu pod... Hvala vam, kolegice Sakorafa. U ime kluba zastupnika FTD-a riječ ima gospodin Karver. Hvala vam, gospodine predsjedniče. Hvala vam, gospodine Karvere. Sada idemo u drugi krug govornika u ime EPP-a. Riječ sada ima Elmar Brok. Od toga te Međunarodna atomska agencija, da onda to iz naše strane treba biti jasno. U međuvremenu taj sporazum reom i zbog toga se trebaju svi pridržavati tog sporazuma. Kao drugo je važno boriti se protiv Eh, islamske države. Ali nisam uvijek eh, siguran da mjere samo kada posebice Saudijska Arabija i Iran i ja to govorim predstavnicima Saudijske Arabije jednako kao i vama i to sam uvijek tako činio prije nego što se te dvije strane mislim da bi bilo bolje da postojanja izraelske države. Hvala vam. Hvala vam lijepa Elmare Brok. Sljedeći govornik u je gospodin Lopez. Hvala lijepa predsjedniče. Zahvaljujem naravno na mogućnosti koju ste organizirali da i predsjednik čvrsto smo posvećeni poštivanju i provedbi nuklearnog sporazuma s s Iranom i kao što smo i nedavno rekli na plenarnom sastanku. Kako e, jest razvoj situacije u pojedinoj državi. Normalno je o tome razgovarati. Normalno je i naš interes i naša zabrinutost za neke događaje e, u Iranu e, koji se odnose i na ljudska prava i na samu stabilnost države. Tako da želim postaviti o tome da se od strane određenih snaga preuzimaju ekonomski i poslovni subjekti, recimo dućani slično. To je djelomično bio razlog prosvjeda. I drugo pitanje je pitanje koje se odnosi na smrtnu kaznu koju se, koja se primjenjuje na trgovce drogom. Dakle, želimo e, čuti informacije o tome. I e, na kraju, treća stvar koju želim spomenuti je kompromis koji trebamo postići da bi se e, ustanovio e, retaknuti regionalni dijalog kao što se tome i nadamo. Hvala vam. Gospodine Boruđerdi, tome što Iran podržava Hezbolah. Naravno da Iran želi i dugoročno mislim da bi se mogli poboljšati odnosi između Europske unije i Irana o Hezbollah. Hvala vam. Vrlo kritički promatram situaciju sa ljudskim pravima i slobodama u Iranu. To je nešto što utječe na ograđujemo. Treća stvar, Iran je temeljni čimbenik mira u regiji i zbog toga e, da i kaže da nije bilo Hezbolaha, islamska država bi sada bila u Libanonu. Za njih je uloga Hezbol da i kaže da nije bilo Hezbolaha, Islamska država bi sada bila u Libanonu. Za njih je uloga hezbol, Da je iznimno važno znati da e, svi koji daju e, podršku e, lošem i nasilnom režimu Asada ne mogu očekivati s druge strane da ćemo ih promatrati kao čimbenike mira. Vojska Irana, islamska država nije došla do Bagdada, ali mi bismo tada i to e, promatrali. Isto vrijedi i za Hatašabi milicije koje su bile ključne, a sada dolazi drugi dio, a to je u Kijenu vi ne radite ništa, niste vojno prisutni i ne možete pomoći milicijama u Jemenu. Radi se o čistoj agresiji koju proizvodi Ujedinjeni, e, e, Saudijska Arabija. Hvala, gospodine Nart. Imamo na kraju završni krug govornika. Gospodin Adaktuson ima prvi riječ. Hvala, gospodine predsjedniče. Gospodine Borujardi, Kao što je rekao predsjednik McAllister na početku ovog sastanka, u ovom odboru smo vrlo zabrinuti zbog najnovijih razvoja situacije u vašoj zemlji. Zatim financiranje Hezbolaha i Hamasa, što pridonosi regionalnoj stabilnosti i podjeli i zapravo ugrožava sigurnost Izraela jedine demokratske zemlje u vašoj regiji. Da su odnosi između Irana i Europske unije od izuzetne važnosti za vas, želim vas upitati koliko uvažavate izraze zabrinutosti i kritike Europske unije kada je riječ o financiranju terorizma? Drugo, vi ste davne skupštine. A znamo da je u nedavnim prosvjedima zadržano više od 3700 ljudi. Mi smo tražili puštanje na slobodu i desetorice mladih prosvjednika koji su stradali uslijed mučenja od kako su započela ta uhićenja. Želim e, znati u kojoj ste mjeri odgovorni za to i što poduzimate kada je riječ e, o pušanju na slobodu tih prosvjednika. Poštovani gosti, poštovani predsjedniče. Ja sam među onima koji smatraju da nuklearni sporazum otvara ogromno i regionalni učinak takvog produbljivanja naše suradnje. To je alternativa pogoršanju situacije sa Sjevernom Korejom i to je najbolje sredstvo za sprječavanje proliferacije nuklearnog naoružanja. No, želim iskoristiti ovu priliku za sljedeće, planje situacije. I drugo, kako vidite vaše buduće odnose sa Izraelom i sa Saudijskom Arabijom, jer su odnosi između Irana i Saudijske Arabije moguća prilika i moguće pogoršanja regionalne Gospodine Boruđadi, dragi predstavnici Irana, članovi uvijek zalagala za slobodu misli i govora do sada. Donijeli ste nam e, riječi vaših književnika, vaših pjesnika. A također ste nam e, doga se želim priključiti ostalim kolegama i uputiti preko vas poziv iranskim vlastima da humano postupaju prema prosvjednicima, da ih puste na slobodu i da obustave daljne progone. Salam alaikum. Rađadio, gospodine predsjedniče, imamo ograničeno vrijeme, roditelji ne mogu ostati predugo, da će nam još dodatnih deset minuta, ali ne više od toliko. Dakle, još jedno posljednje pitanje s moje strane. Biste li mogli nešto reći o optužbama e, za špionažu iranskih špijuna u Njemačkoj e, i također e, u vezi sa njihovim zanimanjem za dječje vrtiće i tako dalje. Evo, još jednom imate riječ. Hvala vam lijepa na svim pitanjima i komentarima zastupnika. Da sam znao da će biti toliko pitanja, bio bih došao i ranije, jer doista držim do ove razmjene gledišta i vi i mi smo predstavnici naroda i zbog toga je potrebno razmijeniti naša viđenja. Naročito eh, ću vam isprava zahvaliti na vašoj potpori nuklearnom sporazumu Upućena su nam e, neka pitanja koja su međusobno povezana, tako da neću na njih pojedinačno odgovariti. Upućeno mi je mnogo pitanja o prosvjedima i o Izraelu i također o ljudskim pravima, tako da neću ponavljati svoje odgovore, nego ću dati isti odgovor na sve. Kao što sam rekao ranije, Iranska policija ne nosi oružje u SAD-u, u Kanadi, čak e, i prometna policija je naoružana. Nedavno je u Kanadi iranski pješak stradao od metka, a Poznato nam je i nasilje koje provodi američka policija, a za razliku od njih naša policija ne nosi oružje i vrlo je suzdržano postupala u prosvjedima. Više od stotinu policajaca je ranjeno u prosvjedima i također je napadnuto, a nije odgovorilo istom mjerom. Neću navoditi primjere iz drugih zemalja, no u svakom slučaju u bilo kojoj zemlji svijeta kad neko prijeđe određenu granicu mora ga se uhititi. To neće značiti naravno da će pritvor biti dugotrajan. 18 ljudi je pušteno na moj poziv upravitelju jednog zatvora. Dakle, ne brinite, mi prihvaćamo prosvjede i smatramo da u Iranu treba postojati pravo na prosvjedovanje. No, takvo pravo i postoji pod uvjetom da ljudi ne prelaze određene granice. Ako ne, recimo, počine palež ili vandalizam. Budući da je to vama doista važno. Evo, na početku sam rekao, mi nemamo naoružanu policiju, nećemo dopustiti da još jednom luđak poput Sadama napadne Iran. Naša dužnost u parlamentu, dužnost naše vojske jest imati odgovarajuće sposobnosti. mi ne želimo imati atomsko naoružanje poput SAD-a, niti ga imamo nemamo oružje za masovno uništenje poput drugih zemalja zato jer smo protiv takvog oružja za masovno uništenje, ali budite e, uvjereni da trebamo imati sposobnosti odvraćanja kao odgovor na ugroze protiv naše zemlje. To znači da trebamo imati i rakete, no time ne pokazujemo želju za napadom na druge zemlje. Saudijska Arabija, naš susjed, oni imaju dalekometne rakete i upravo su kupili još tisuće takvih raketa od Kine. Dakle, takvi kapaciteti su za nas od ogromne važnosti, oni su prioritet. Ja sada neću ulaziti dublje u to. To je jednostavno tako. Gospodin Trump je nedavno posjetio Saudijsku Arabiju i tom prilikom je Saudijskoj Arabiji prodano oružje u vrijednosti od stotinja milijuna dolara. Zemlje zaljeva koje su naši susjedi kupuju oružje u vrijednosti od stotine milijuna. Imamo zemlje u regiji koje raspolažu nuklearnim naoružanjem. Dakle, mi imamo najmanje moguće kapacitete odvraćanja koje moramo imati i to zbog e, opetovanih prijetnji na račun Irana. Kada je riječ o Bliskom e, istoku, to je davno pitanje. Zašto imaju toliko e, sporazuma koji su svi bili u zaud? Zašto? Je li se Iran upletao u bilo koji od tih sporazuma? Ne. Zašto su ti sporazumi imali negativan ishod? mi ne prihvaćamo cionistički režim zbog toga što se on nametnuo zastrašivanjem i silom. Oni su okupirali teritoriji drugih naroda, istirali su milijune ljudi iz njihovih domova i nemaju poštovanja ni prema rezolucijama Europske unije ni UN-a i ne dopuštaju povratak izbjeglica. Mi kao Islamska republika Iran tvrdimo da palestinci moraju održati referendum na kojem će odabrati kakav režim žele i mi ćemo prihvatiti ishod takvog referenduma sada samo 2% teritorija pripada palestincima. Oni nisu čak niti gospodari na vlastitom teritoriju, nego ih se ubija i zatvara i prema njima se postupa na grozomoran način, krse se njihova ljudska prava. Imamo južno-libanski teritorij koji je bio pod e, Izraelom. Ja sam posjetio tamo e, logore palestinaca koji se nalaze u samicama i u kavezima u kojima su zatvoreni. I to mi u Iranu ne samo da imamo e, vjerske manjine, pošujemo njihova prava, a imamo također i židovsko društvo u Iranu je temeljem Ustava ima svoje zastupnike u parlamentu. Kršćani imaju tri zastupnika u Međlisu, e, dva Armenca i jedan Nasirac. Također e, i Zoroastrijanci imaju svoje parlamentarne zastupnike i oni imaju pravo glasa i to smo im omogućili svojim ustavom koji dopušta također i postojanje crkava i sinagoga. Također svake godine crkve i sinagoge se obnavljaju i popravljaju, a vi kažete da ne poštujemo ljudska prava. Imamo vrlo aktivne žene, kirurge, pilote, policajke, a kažete da kršimo ljudska prava. Saudijska Arabija je nakon jednog desetljeća tek sada dopustila ženama upravljanje vozilom, a kažete da mi imamo problem sa ljudskim pravima. Vi i ja smo ljudska bića i dolazimo na ovaj svijet i odlazimo sa ovoga svijeta i svi imamo vlastitu savjest. Čak i ako nismo vjernici, ako ne vjerujemo u drugi svijet, e, imamo ljudska prava i imamo također i svoje dužnosti. Mi smo e, zastupnici u parlamentu i vi ste zastupnici Europskog parlamenta. Kako možete vjerovati da ubijemo tisuće ljudi? Zašto ne prokazujete Saudijsku Arabiju? Zašto ne privodite Saudijsku Arabiju međunarodnom tribunalu? zbog e, takvih zločina. Dakle, ja vas molim, preklinjem vas da razmotrite sva ta pitanja kao ljudska bića. Šitski imam Ali je rekao da su sva ljudska bića braća po vjeri ili po stvaranju. Da, mi smo muslimani, ali imamo također vlastitu savjest i svi trebamo sagledati čovječanstvo kao ljudska bića. Mnogi od mnogi su tražili od nas da dopustimo provoz e, droge, ali mi to nismo dopustili zato jer